Dear friends, uh, we start. Počet ćemo s glasovanjem. Na početku napravit ćemo probno glasovanje. Dakle, molim vas stavite svoje kartice na odgovarajuće mjesto. Glasovanje je otvoreno. Izvolite dati svoj glas. Da, da, da, 20 sekundi više, razumijem sve. Zatvaram glasovanje. Dobro. Funkcioniralo je. Dear friends. Dragi prijatelji, evo na prvi na popisu je točka broj 10 našeg dnevnog reda. Dakle, okvir za označavanje energetske učinkovitosti, imamo glasovanje o privremenom sporazumu prema pravilu 69F, izvjestitelj Dario Tamburano. Otvaram glasovanje. Dakle, glasujemo o privremenom sporazumu koji je postignut na neformalnom trijalogu e, prema pravilu 69F. Glasovanje je zatvoreno. imamo dobar rezultat. Hvala vam puno. Dakle, imamo ovdje podršku rezultatu trijaloga. Sada prelazimo na točku 11, na crt izvješća mm, dakle kojim se izmjenjuje uredba vezana za promicanja internetske povezanosti u lokalnim zajednicama, izvjestitelj je Carlos Zorinjo. Imamo amantman 19 koji je za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 95 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Potom transport 16 za, protiv, suzdržane, odbijen. 97 za, protiv, suzdržani, prihvaćen 98 za, protiv, suzdržani, prihvaćeno 99 za, protiv, suzdržani, prihvaćen. Puđe 13 za, protiv, suzdržani, odbijeni. Tran 17 za, protiv, suzdržani, odbijeni. Potom kompromis 10 za, protiv, suzdržani, prihvaćen. Kompromis 11 koji je za, protiv, suzdržani, prihvaćen. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, prihvaćen. Amandman 126 Dakle, pričekat ću se još nekoliko sekundi. Dakle, amatman 126. Dakle, to je kod mene stranica 10. 126 koje je za, protiv, suzdržani, odbijanje. Ama 20 e, za, protiv, suzdržani, odbijenje. odbijen sljedeći za, protiv, suzdržani, odbijen, 22 za, protiv, suzdržani, odbijen, kompromis 1 za, protiv, suzdržani, prihvaćen, 2 za, protiv, suzdržani, prihvaćen, regi 1 za, protiv, suzdržani, prihvaćen, kompromis 2 za, protiv, suzdržani, prihvaćen je. E, Regi 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, regi 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Teran 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 45 e, za, protiv, suzdržani, usvaja sa regi 6 za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis 2a za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se 57 za, protiv, Provjerimo to još jednom. Amandman 57. Provjeravamo još jednom. E, dakle, imamo koji glas previše? Dobro, u redu je. Hvala, zatvaram glasovanje. Odbija se. Amadman 58 i Buđ e, 6, dakle to imamo isti, za protiv suzdržani. uzvaja se e, 7 za protiv suzdržani odbija se, regija 8 za protiv suzdržani odbija se, amadman 7 i 61 za protiv Provjerit ćemo još jednom. Dakle, imamo dva amandmana zajedno. Zatvaram glasovanje. Dakle, amandmani su usvojeni. Dakle, ovo je jasno. Amandman 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 64, dva dijela. Prvi dio za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, mislim da svakako trebamo provjeriti, dakle drugi dio amandmana 64. Zatvaram glasovanje. Ama drugi dio je odbijen. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, uzvaja se. Reki 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Transport 8 za, protiv, provjerit ćemo još jedan, tran 8. Zatvaram glasovanje tran osam usvaja se. Gospođa Toja nema karticu. Razumijem. Dakle, tran osam se odbija jer nemamo većinu. Amantmane 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 79 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 80 za, protiv, amandman 80 još jednom. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Tram 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. Regi 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, budžet 11, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 94 i tran 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. Imamo zaključeno glasovanje, povijesno glasovanje o nacrtu izveća, onako kao sa svim izmjenama. Otvaram glasovanje. Hvala, zatvaram glasovanje. Dakle, Prijedlog je usvojen. A onda imamo glasovanje u ulasku u međuinstitucijske pregovore i otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Ovo je također jasno usvojeno. Hvala, čestitam izvjestitelju i svim izvjestiteljima u sjeni i odboju. Potom digitalizacija europske industrije, točka 12. našeg dnevnog reda, izvjestitelj je gospodin Putikofer. 67 i 68 zajedno za protiv suzdržanje, odbija se 70 za protiv suzdržanje, usvaja se 71 za protiv suzdržanje, odbija se kompromis 9 za protiv suzdržanje. Osvaja se 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. 83 za, protiv, Provjerit ćemo ovo još jednom, nije bilo jasno. Dakle, amandman 83. Zatvaram Glasovanje. Amandman je usvojen. Amandman 84 za, protiv. Dakle, imamo istu većinu za... Dobro, provjerit ćemo još jednom amandman 84, provjeravamo još jednom, zatvaramo glasovanje za amandman 84. Dobro, kompromis 11, za protiv suzdržani usvaja se. Dakle, dodatak kompromisu 11 za protiv suzdržani. Provjerit ćemo još jednom. Dakle, dodatak 1 kompromisu 11. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dodatak 2, kompromisu 11, za, protiv, suzdržani, ehm, odbija ali provjerit ćemo još jednu za svaki slučaj. Dakle, dodatak 2, kompromisu 11. Zatvaram glasovanje. Ehm, dakle, usvaja se kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99 za, protiv. Provjerit ćemo još jednom. Amandman 99. Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman 100 za, protiv, suzdržani, usvaja se 101 za, protiv, suzdržani, odbija se 103 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo još jednom amandman 103. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 106 za, protiv, suzdržani, odbija se. 105 za, protiv, suzdržani, pa usvaja se. 104 za, protiv, provjerit ćemo još jednom. Amandman 104. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A 109 za, protiv, suzdržani, odbija se. 108 za, protiv, su, provjerit ćemo još jednom, amandman 108. Zatvaram glasovanje. Ovaj put imamo odbija se, Amadman 107 za, protiv, suzdržani, odbija se, 110 za, protiv, suzdržani, odbija Usvaja se 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se 116 za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se, dodatak 1, kompromisu 14 za, protiv, provjerit ćemo još jednom. Dakle, imamo e, dodatak prvi, kompromisu 14. Dakle, odbija se. E, dodatak drugi, kompromis 14, za, protiv. Provjerit ćemo još jednom. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani usvaja se. 141 za, protiv, suzdržani Provjerit ćemo još jednom. Amandman 141. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 142 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 143 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dodatak kompromisu 17 za, protiv, provjerit ćemo. Dakle, dodatak uz kompromis 17. Zatvaram glasovanje odbija se. 167 za, protiv, suzdržani, uzvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, uzvaja se. Dodatak kompromisu 18 za, protiv, provjerit ćemo još jednom. Dakle, imamo dodatak kompromisu 18. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 187 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 20 za, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 206 za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se dodatak prvi, kompromis 22 za, protiv, provjerit ćemo. Dakle, imamo dodatak prvi, kompromis u 22. Zatvaram glasovanje. Dakle, dodatak se odbija. Dodatak drugi, kompromis u 22. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne, ispričavam se, imamo, e, dakle, jasno ne, odbija se. No, provjerit ćemo još jednom. Dakle, dodatak drugi, kompromis u 22. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dodatak kompromisu 23 za, protiv, odbija se. Dobro, provjerit ću. Dakle, kompromis 23, dodatak tom kompromisu. Evo, zatvaram glasovanje. Dakle, dodatak se usvaja. Ispričavam se, bila je to moja greška. Hvala vam što ste predložili provjeru. 223 za, protiv, suzdržani, provjerimo još jedno. Molim vas, dignite dobro ruku, inače ne vidim e, kako ste glasovali. Zatvaram glasovanje. Dakle, odbija se 224 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 229 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dodatak kompromisa 24 za, protiv, e, provjerimo ovo još jednom. Dakle, dodatak kompromisu 24 zatvaram e, glasovanje odbija se kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. tako, za kompromis 25 za, protiv. Kao i obično, mislim da bismo trebali provjeriti jer nije bilo potpuno jasno. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 241 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 269 za, protiv, provjerimo još jednom. Amandman 269. Provjeravamo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 270 za, protiv, suzdržani. Provjerimo isto tako. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 271 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 272 za, protiv, suzdržani, provjerimo još jednom, amandman 272. Odbija se. 273 za, protiv, suzdržani, odbija se 274 za, protiv, suzdržani, odbija se 275 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 13 za, protiv. Imko 13 provjerit ćemo još jednom. Zatvaram glasovanje, usvaja se. 289, e, za, protiv, usvaja se 286 za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se dodatak kompromisu 31 za, protiv, provjerimo. Kompromis 31, dodatak. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 297 za, protiv, provjerimo još jednom. Amandman 297. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 327 za, protiv, provjerit ćemo. Amandman 327. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 325 za, protiv, provjerit ćemo još jednom. Amandman 325. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 329 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo još jednom, amandman 329 i zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 331 za, protiv, suzdržani, odbija se 332 za, protiv, suzdržani, usvaja se tran 1, za, protiv, suzdržani, usvaja se tran 2, za, protiv, suzdržani, usvaja se tran 3, za, protiv, suzdržani, usvaja se tran 4, za, protiv, suzdržani, usvaja se tran 7, za, protiv, suzdržani, usvaja se tran 9, za, protiv, suzdržani, usvaja se tran 10, za, protiv, suzdržani, usvaja se. M 2, za, protiv, provjerit ćemo još jednom. Dakle, imamo plus 2. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dakle, plus 10. Za, protiv. Provjerit ćemo još jednom. Zatvaram glasovanje. Odbija se. plus 12. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. plus 21. Za, protiv, odbija se. mp 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. 26 za, protiv, suzdržani, uzvaje se. 27 za, protiv, provjerit ćemo još jednom. Dakle, imamo mp 27. Odbija se. Kultura 8 za, protiv, suzdržanja usvaja se 11 za, protiv, za usvaja se 12 za, protiv, provjerit ćemo još jednom. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 13 za, protiv, provjerit ćemo još jednom. Dakle, kultura 13. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 16 za, protiv, Suzdržane. usvaja se. Imko 6 za, protiv, provjerit ćemo još jednom. Ovo nije bilo jasno. Imko 6, zatvaram glasovanje, odbija se. Imko 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 12 za, protiv, su, provjerit ćemo još jednom. Imko 12. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Imko 18 za, protiv, suzdržani. dakle, imamo još jednom. Imko 18. Provjerit ćemo. Provjerit ćemo glasovanje. Zatvaram glasovanje odbija se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. 27 e, za, usvaja se, kompromis 4 usvaja se, kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dodatak kompromisu 7 za, protiv, provjerit ćemo još jednom. Dakle, kompromis 7, dodatak, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amadma 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran A, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empl B, za, protiv, su... Provjerit ćemo još jednom. Dakle, Empl B. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 1 e, za, protiv, provjerit ćemo još jednom. Amandman 1. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 2 za, protiv. Provjerimo još jednom. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 3 za, protiv, još jednom, amantman 3, napravit ćemo provjeru. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 4 za, protiv, suzdržani. Također, napravit ćemo provjeru, amantman 4. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 5 za, protiv, provjerimo. Dakle, ne možemo reći jasno da ili ne. Dakle, evo provjera. Zatvaram glasovanje. Amandman je usvojen. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvoje se amandman 7 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo još jednom. Otvaram glasovanje i zatvaram glasovanje usvaja se. I zaključno glasovanje, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Hvala vam svima, zatvaram glasovanje. Usvojen, usvaja se, imamo veliku većinu, čestitam izvjestitelju. Imam jedno pitanje e, vezano uz novine. Koja je e, pravna osnova za dodatne kompromise? Jer e, kompromisi su jedini u kojima imamo novi izričaj, a u ostatku amandmana ne. Zanima me što je sa ovim dodacima, kompromisnim amandmanima. Na našem odboru to je veoma tipičan pristup Imali smo takve prijedloge prije da smo kada smo glasali zajedno sa odborom IMKO, imali smo iste prijedloge o jedinstvenom digitalnom tržištu. Imali smo takve dodatke. To je bio prijedlog IMKO-a. Kao prvo, ako smijem dodati, zapravo kod ovih dodataka nemamo niti autora, niti navođenje e, kluba. Dakle, tko je dao prijedlog tog dodatka? Nadalje, ako da, e, dam da kompromis, onda moram zapravo znati kako to da izgleda, jer u svim drugim odborima zapravo imamo dodatke o kojima se glasa prije nego što se glasa o kompromisu. Sada zapravo ne znam kako to na kraju izgleda. Dakle, prvo se očekuje da dam glas, da glasujem o kompromisu, a onda o dodatku. Zapravo ovo nisu jasna pravila. Mr. Gospodin e, izvjestitelj, ne. Poštovane kolege, mi smo e, odlučili ići raditi na ovaj način zajedno sa odborom IMCO jer IMCO uobičajeno radi ovako. To nije tako bilo u našem odboru, ali E, zajedno sa IMKOM smo imali dosta problema sa izvjestiteljima, te smo zbog toga odlučili e, unijeti ove dodatke kompromisima. Ako je to problem, onda ćemo o tome raspravljati u budućnosti. Mi imamo e, suradnju sa odborom IMKO i na drugim e, dosjejima, pa je vrlo bitno za nas znati želimo li imati ove dodatne kompromise, jer smo se mi o tome dogovorili sa IMKOM kada smo govorili o jedinstvenom digitalnom tržištu. Gospodine predsjedavajući, ovaj postupak je dogovoren sa svim klubovima zastupak, zastupnika koji su bili na dva sastanka izvjestitelja u Sjeni koje smo mi organizirali. Jedini koji nisu u tom sastanku je klub ENF, a svi ostali su se složili s ovim postupkom. I e, htjeli smo se voditi e, sljedećim. Za neke kompromisne amandmane smo imali dogovor između pet ili više klubova, a što se tiče dodataka, tri ili četiri kluba su se dogovorili o tome. Dakle, radi se o manjem broju klubova. No, međutim, do dogovora je svakako došlo. ako sada vi preispitujete ovaj postupak, e, to se može detaljno razmotriti, ali znajte da je ovo postupak koji je dogovoren u okviru većine na sastanku izvjestitelja u sjeni. Svi dodatni amandmani su predloženi od strane najmanje tri kluba zastupnika koji su bili prisutni na sastancima izvjestitelja u sjeni. Ako mi dozvolite, ja bih predložio nešto što možemo primjenjivati u budućnosti. Naši koordinatori bi trebali raspravljati o ovom pitanju nakon što se posavjetuju sa klubovima zastupnika. Veoma je teško odlučiti o ovom pitanju sada u ovoj otvorenoj raspravi jer neki kolege će reći da se slažu s tim postupkom, neki će reći da se ne slažu, tako da je teško donijeti sada odluku pretpostavljam da bi najbolje bilo ovo rješavati na sastanku koordinatora, jer ne možemo sad u ovom trenutku izmijeniti taj postupak. Mi smo sada već obavili e, glasanje i e, izvjestitelji su zajedno sa izvjestiteljima u sjeni odlučili da će primijeniti ovaj postupak. Ako želite raspravljati o ovome, može. Gospođa Toja je prva tražila riječ, zatim gospodin Turmeš i nakon toga ćete vi ponovno dobiti riječ. Ono što je rekao izvjestitelj zapravo e, znači da nije zapravo potrebno da se javim jer je on bio više nego li jasan. Ja sam zapravo to htjela reći što je on rekao, a to je bila zajednički dogovor onih koji su pripremali trijalog, dakle izvjestelje u sjeni. I mi smo na tim sastancima e, se dogovorili da tamo e, kada je bilo nekih e, točaka, nekih argumenata koji nisu ulazili u kompromisne amandmane, bilo da su bili više ili manje bitni, onda smo ih stavljali u dodatke. U svakom slučaju na taj način je zapravo to bilo čak i korisno jer smo uspjeli sve nijanse u to unijeti, a u budućnosti ćemo vidjeti kako ćemo raditi. Gospodin Turmeš, E, ja zaista smatram da bi ovom trebali raspraviti na sljedećem sastanku koordinatora. Mislim da ćemo se svi složiti da je većina odlučila o ovom važnom pitanju koje se tiče ovog izvješća i mislim da sada ne bismo trebali pretjerano raspravljati o ovom institucionalnom pitanju. Hvala. Gospodin Karinč. Budući da sam jedan od koordinatora, ja bih rado da mi to riješimo, ali imam dojam da se radi o postupovnom pitanju, pitanju pravilnika. Ako je ovo novi tekst koji se temelji na postojećim amandmanima, e, mi obično imamo amandmane i kompromisne amandmane koje možemo izglasati kao dodatak. No, međutim, glasamo samo one koje su smo prethodno dobili na razmatranje, a sada kada radimo o, kada glasamo o dodatku na kompromisne amandmane, moramo biti sasvim e, informirani tko je predložio taj dodatak i kako se taj dodatak uklapa u ostatak teksta. Neki zastupnici mogu smatrati da je neki kompromis dobar, ali bez ovog dodatka. E, tako da to sve otežava glasanje mi moramo svi zajedno razmisliti o tome želimo li koristiti ovaj postupak u budućnosti ili ne, koji nismo prije koristili, ali ovo je pitanje za e, koordinatore i mislim da se trebamo osloniti na poslovnik. Gospodine predsjedavatelju, ja bih htio samo potvrditi izvjestitelji, koordinatori i izvjestitelji u sjeni nemaju pravo mijenjati pravilnik onako kako im to odgovara ili zato što je izvjestitelj zeleni. To ne znači da se ovdje nešto želi postići uz podršku e, ljevih, a dodatak kompromisa zapravo nije kompromisa o kojem smo prvotno glasovali. Predsjedniče, vi ste već e, dvije pol godine predsjednik e, odbora, to se Ehm, potom ste ehm, odložili svoj mandat, ali mislim da ehm, predsjednik ne bi prihvatio ovakav e, postupak koji se protivi pravilniku. Mora biti jasno uređeno na kao ćemo ovo gledati i da imko ne može raditi što želi. Hvala gospođa Nibler. Nakon toga gospođa Jake. Hvala gospodine predsjedavatelju. Evo ja ću biti kratka. E, zapravo htjela bih samo podržati one koji su rekle da je ovdje riječ o pravilu koje imamo u našem pravilniku. Dakle, on je pitanje e, za koordinatore, izvjestitelje ili izvjestitelje u e, sjeni i ja sam nekoliko godina bila predsjedavala ovim odborom, e, zapravo e, ovako nešto nisam, s ovakvim nečim nisam se strela niti u drugim odborima, stoga molim vas da ovo zapravo još jednom provjerite, da nas na sljedećem e, sastanku izvijestite kako postupati u ovakvim slučajima, stoga gospodine predsjedniče, molim vas da vi razjasnite situaciju. Hvala. Samo želim dodati nešto. Zamislite da primjenjujemo ovaj postupak a sada glasamo ipak o određenim zakonodavnim aktima. Moramo imati određenu izvjesnost. Iako se radi o izvješću na vlastitu inicijativu, ovo pitanje se mora e, pojasniti, jer kada budemo zaista govorili o zakonodavstvu, ne možemo se naći u ovoj situaciji. Ne znam kako se odvija situacija u IMKO-u, ali u odboru ITRE nikada nismo bili u ovoj e, situaciji. <clears throat> Poštovani kolege, kao što sam rekao malo čas, predlažem da se o ovom pitanju raspravlja na sastanku koordinatora. Ja sam objasnio situaciju, ovo je moja odgovornost, Angelike, slažem se s vama, ali moram vam reći da s obzirom to da sam u CCC-u e, često, unutarnja pitanja e, rada odbora nisu uvijek e, isto riješena i sve se ne nalazi u poslovniku. E, kada se radi o draž O dodjeli izvješća tu postoje različita pravila u odborima i naravno da je jako bitno da pročitamo sve naše uredbe, no međutim znajte da u određenim odborima postoje različita pitanja, kao na primjer u našem odboru nikada nismo imali ovakvu situaciju i ja ne bih bio spreman izmijeniti pravila odjednom. A ako pronađemo takve slučajeve u prošlosti, onda ćemo vam dati primjere. Ja bih sada zaključio ovu raspravu jer mislim da se o tome treba odlučiti kako bismo znali kako ćemo postupati u budućnosti. Slažem se s vama, moramo imati pravila koja će se primjenjivati e, stalno i vjerojatno ovdje je došlo do nekih izmjena zbog odbora IMKO koji je tražio da se krene u ovom smjeru. Ali možemo e, se i vratiti na to i reći da to više ne želimo prihvatiti. Gospodine predsjedavatelju, možemo to riješiti na jedan ili na drugi način. E, meni, meni je to svejedno, no mi smo to učinili zato što smo imali konsenzus i nitko od nas na sastanku izvjestitelja u sjeni koji je bio sudjelovao u savjetovanju nije imao osjećaj da krši bilo kakva pravila. To je kao prvo. Kao drugo, ja e, želim ovaj napad od gospodina Venera Langama e, upućen prema meni ovdje odbiti. E, rekao je, ako ovdje imamo zelenog izvjestitelja, onda mijenjamo pravila. Vener, to nije fair. Ne, ne, i uzimam ovo natrag, nisam, ovo nije, ove riječi nisu bile upućene protiv vas. Poštovani kolege, molim vas, mislim da trebamo prijeći na sljedeću točku, trebamo glasati o sljedećem izvješću, a ovo pitanje će biti riješeno. E, znajte da ova pravila za sad nisu sasvim jasna. Gospodine Martin, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, ja sam tražio riječ pa vam hvala što ste mi i dali. Ja se pitam zapravo zbog čega sada smo čekali kraj glasanja da bi raspravljali o ovom pitanju. Što to znači? Raspravljat će se o tome na sastanku koordinatora, a mi zastupnici smo glasali ni za što u ovom izvješću. Stvari moraju biti sasvim jasne. Ako postoji bilo kakva poteškoća, ako postoji poteškoća sada o, procjeni e, glasanja, trebali smo ovo dovesti u pitanje prije glasanja ovom izvješću. Mi ćemo sada zatvoriti, zaključiti ovu raspravu. E, već 15 minuta raspravljamo o tome, a sada predlažem da e, glasamo o sljedećem izvješću. E, jer sada svakako ne možemo ništa izmijeniti po ovom pitanju. E, Predpostavljam da smo prihvatili dakle ovo izvješće o digitalizaciji europske industrije, a sada prelazimo na financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun e, Unije i kojem se mijenja uredba E, parlamenta i vijeća. Ima tu još dosta brojki koje sada neću navoditi. E, dakle, krećemo od amandmana broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 10 za? I 25 zajedno za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 24 za? protiv, suzdržani, provjera. 24. Zatvaram glasanje. Odbija se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jedan za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dva za, protiv. Molim vas, podignete ruku. Amandman broj dva. Tražimo provjeru. Pretpostavljam da će biti usvojeno, ali e, malo čas nije bilo sasvim jasno. Zatvaram glasanje. Molim vas da podignete ruku. Amandman 3 i 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za amandman broj 4. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Sasvim jasno se usvoje i čestitamo izvjestitelju. Prelazimo na sljedeće izvješće. A, ja sam izvjestitelj bio za ovo izvješće prethodno. Ispričavam se, ispričavam se. Ovdje sam bio kao Speedy Gonzales. Prelazimo na sljedeću temu.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 protiv, molim provjeru, 61. Zatvaram glasanje. Naravno, usvaja se. Dobro, možda ću malo usporiti kako biste imali e, vrijeme da podignete ruku. 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 105 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 106 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 107 za, protiv, suzdržani, usvaja se 108 za, protiv, suzdržani, usvaja se 109 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 119 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se 120 za, protiv, suzdržani, usvaja se 121 za, protiv, suzdržani, usvaja se 122 za, protiv, suzdržani, odbija se 123 za, protiv, suzdržani, usvaja se 124 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se 134 za, protiv, suzdržani, usvaja se 135 za, protiv, suzdržani, molim provjeru za 135. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 136 za, protiv. Molim provjeru. Za amandman 136. Zatvaram glasanje. Odbija se. 137 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 138 za, protiv protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 150 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 151 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 152 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 153 za, protiv, suzdržani, odbija se 154 za, protiv, suzdržani, odbija se 155 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 155. Zatvaram glasanje. Odbija se 156 za, protiv, suzdržani, usvaja se 157 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 175 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za amandman 175. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 183 za, protiv, suzdržani, usvaja se 186 za, protiv, suzdržani, usvaja se 187 za, protiv, suzdržani, usvaja se 189 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. Za amandman 189. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 194 za, protiv. Molim provjeru za amandman 194. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 216 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 225 za, protiv, suzdržani, odbija se. 226 za, protiv. Molim provjeru za 226. Zatvaram glasanje. Odbija se. 227 za, protiv. Molim provjeru još jednom za amandman 227. Zatvaram glasanje. Odbija se. 228 za, protiv. Molim provjeru za 228. Zatvaram glasanje. Odbija se. 229 za, protiv, suzdržani, odbija se. 230 za, protiv, Molim provjeru za 230. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 248 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kult 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kult 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kult 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kult 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Regi 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, molim provjeru za amandman broj 15. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se 18 za, protiv. Molim provjeru. Za amandman broj 18. Zatvaram glasanje. Odbija se. 19 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za amandman broj 19. Zatvaram glasanje. Odbija se 20 za, protiv, suzdržani usvaja se 21 za, protiv, suzdržani odbija se 22 za, protiv, suzdržani usvaja se 25 za, protiv, suzdržani usvaja se kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, odbija se četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se pet za, protiv, suzdržani, usvaja se šest za, protiv, molim provjeru za amandman broj šest. Zatvaram glasanje. Odbija se. Konačno e, glasanje, poimenično glasanje, otvaram glasanje za cijelo izvješće. I zatvaram glasanje. Usvojeno većinom čestitamo izvjestitelju. Hvala vam svima. Ovo je sada kraj našeg glasanja. well, uh, I've got some responsibilities in the security of gas supply negotiations. Um, sada moram ići na pregovore o sigurnosti opskrbom plina, pa ću stoga morati otići sa sastanka. A sljedeće, za sljedeće točke dnevnog reda na sastanku odbora zamolit ću da gospodin Henkel, koji je potpredsjednik odbora da on dakle predsjedava sastankom. E, hvala vam unaprijed. Hvala vam Spidi Gonzales e, što mi ukazujete ovu veliku čast. A sad će Spiderman preuzeti. Dakle, e, svemirska strategija za Europu je važna tema i trebalo bi odrediti mm, politiku istraživanja svemira Europske unije za sljedećih nekoliko godina. Prema tome to je vrlo važno. O strategiji e, na tu temu je odbor ITRE održao e, saslušanje 10. E, studenog a e, razgovarali smo o tome i s gospođom Minkovskom i sa gospodinom Wernerom koji je bio, koji je e, e, ravnatelj Europske svemirske agencije. Pred nama je 45 minuta na raspolaganju za ovu temu i sada ću gospođi Krijan dati tri minute kao izvjestiteljici. Hvala gospodine predsjedavatelju. dakle, ja sam izvjestiteljica, rado ću reći nekoliko riječi. Želim reći da je komisija dala se vrlo sveobuhvatan prijedlog za svemirsku strategiju za Europu. Mislim da je to vrlo dobar signal, jer uistinu svemirska politika je mnogima nešto što nije opipljivo, nije blizu, ali ta politika vrlo utječe na gospodarski razvoj, na razvoj društvenih procesa i mislim da mi kao parlament moramo e, zauzeti stajalište po tom pitanju. To sada i činimo, stoga zahvaljujem svim izvjestiteljima u sjeni, dobro smo surađivali i mislim da je ovo vrlo dobra prilika da još jednom jasno damo do znanja koji su prioriteti Europskog parlamenta. Naravno, mora nam biti sasvim jasno da Kopernikus i Galileo imaju i jasan prioritet za nas. To su programi koje treba dodatno um, E, razraditi, ojačati i mislim da e, mnogim zemljama ženima nije jasno da jedna generacija satelita ne može biti zauvijek, nego da moramo ih obnavljati, razvijati, stvarati nove. Sa sve većim zauzimanjem svemira, nazovimo to tako, moramo se pozabaviti i temom koja je skupa, no ujedno i vrlo važna, a to je pitanje otpada u svemiru. I na ovom mjestu htjela bih zahvaliti zahvaliti um, ESI eh, i agenciji koja je puno radila po tom pitanju, dala velik doprinos i ovdje moram naglasiti da ESA nije samo europska institucija, um, nego da je eh, riječ o eh, organizaciji u kojoj imamo europske zemlje članice, ali i zemlje koje nisu Um, članice Europske unije. Rad agencije ESA je odličan, no i tu moramo dalje razvijati rad kako bismo se nosili sa svim izazovima budućnostima. Kao drugo, moramo uzeti u obzir i pitanje obrane od kibernetičkih napada i to je također nešto što je sastavni dio izvješća koji je ovdje pripremljen. Kada je riječ o svemirskoj industriji, tada europska svemirska industrija je vrlo važan gospodarski čimbenik i upravo malim i srednjim poduzećima trebali bismo olakšati pristup korištenju programa Galileo i Kopernikus za svoje, e, za njihovo poslovanje, olakšati im pristup e, takvim idejama. I za to nam je potreban pojednostavljen pristup podacima, no najprije moramo uspjeti u tome da e, prijemni uređaji su e, kompatibilni sa signalom Galilea i da je to nešto što bi trebao biti standard. Naravno, industrija ima svoje vlastite interese u svemu tome, no tamo gdje to nije dovoljno i mi kao Europska unija trebali bismo pokazati određen interes i e, donijeti zakonodavski okvir gdje je to potrebno, no moj savjet bi bio pričekajmo. Kao prvo bi trebala industrija vidjeti što može koristiti, a onda po potrebi možemo se i mi e, uključiti u to. Nadalje treba naglasiti i regionalnu dimenziju, jer upravo u regijama postoje mogućnosti za uporabu ovoga, a to su mogućnosti koje se trenutno ne prepoznaju. I toga mislim da bismo europsku kohezijsku politiku trebali iskoristiti kako bismo ovdje e, u ovom kontekstu dali poticaj za djelovanje, e, dakle svemirska industrija. Upstream tu se zapravo postavlja pitanje dostatne zaštite. Naša industrija treba biti zaštićena od e, nepoštene konkurencije. Poštena konkurencija potiče srednjoročno E, e, mnoge sektore i stoga ne bismo ovdje trebali na to utjecati bilo kakvim jamstvima. Kada je riječ o telekomunikaciji, vrlo aktualno je pitanje uloge, odnosno korištenja satelita za telekomunikaciju, za e, pokrivenost Europske unije E, svih svih područja Europske unije e, s regionalom, a za to e, za sve to potrebno moramo imati odgovarajuće frekvencije na raspolaganju. Dopustite nekoliko riječi o proračunu. Da, znamo da svemirska aktivnost postaje sve intenzivnija, poneprije prateće korak digitalizacije i to je usko povezano sa troškovima, no istovremeno imamo velike gospodarske koristi. Isto Stoga i mi kao parlament trebamo zahtijevati dostatne proračun za zemljarsku politiku u okviru pregovora za sljedeći e, višegodišnji financijski okvir. E, naravno, tu moramo imati, odnosno jasno urediti i e, samo pitanje upravljanja i stoga tražim i od GES-a i ESA da se ovdje razviju jasna pravila, jasne okvir. Iako to već postoji, mislim da tu ima još dovoljno prostora za djelovanje i poboljšanja. Potom pitanje svemirska politika i sigurnost. Mi moramo ostati, e, dakle, djelovati ciljeno kada je riječ o svemirskoj politici, međutim, e, moramo moći koristiti e, svemirske podatke i kada je riječ o sigurnosti. Raspravlja se o europskoj sigurnosnoj obrambenoj politici i tu moramo uzeti u obzir i da neši svemirski programi budu iskoristivi i upravo i u tom kontekstu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Govorili ste dulje od šest e, minuta. I e, e, nadam se da ćete vrlo kratko govoriti zaključno. A sada će umjesto gospođe Grostet govoriti gospođa Sander koja je izvjestiteljica. Gospođa Grostet je izvjestiteljica u Sjeni. Hvala lijepa. Gospođa Groste danas nije mogla doći jer je na političkom sastanku u Parizu, stoga ću pročitati njezin tekst. Prije svega zahvaljujem se gospođi Krel, izvjestiteljici na prijedlogu izvješća. To je solidna baza za naš rad. Utavno ima puno e, pozitivnih elemenata. Po prvi puta Europska komisija daje pravi prijedlog za strategiju za svemir u Europi. To je jako značajno jer sve više sektora je vezano za napredak u svemirskom sektoru. Trebamo insistirati na horizontalnim aspektima te strategije koji se dotiču različitih tema e, od e, ribarstva do e, mnogih drugih. I moramo reći da će sateliti biti na korist svim europskim građanima. Radi se također o strateškom sektoru, pa Europska unija mora igrati aktivnu ulogu kako bi Europa mogla neovisno imati pristup svemiru. To je naročito važno u nestabilnom situaciji, nestabilnim vremenima u kojima danas živimo moramo omogućiti da naša strategija bude konkurentna u odnosu na druge zemlje. Europa mora instirati na vlastitim lansiranjima satelita sustavima Ariane i Vega. To je važno, a e, u Europi osim toga to e, daje 40 radnih mjesta. Trebali bismo imati e, europsku certifikaciju tih lansera. I infrastrukturni objekti e, kao onaj u u Gvijane su e, vrlo važni elementi. Moramo e, raditi dakle na aspektima kako kako predviđanja izgradnje, tako i svega što ono može slijediti iz um, ove svemirskog sektora. Danas to nije u dovoljnoj mjeri slučaj. Što se tiče eh, nadzora emisija ugljičnog dioksida, slažem se s onim što zaključuje izvjetiteljica, međutim rado bih to proširila i na sve druge stakleničke plinove, primjerice metan. Što se proračuna tiče, on treba biti značajan i ambiciozan. E, Takve izdvajanja su sada u cijelom svijetu u rastu, pa zato moramo izdvojiti odgovarajuća sredstva koja će odgovarati našim ambicijama za programe e, za satelitsku komunikaciju Arijan ili Galileo. E, sve to neće Europska unija zažaliti. Hvala. A sada je Valin Tozanovski u ime CR-a. Hvala gospodine predsjedavatelju. Dopustite da kao prvo zahvalim izvjestiteljici, čestitam joj na ovom uistinu dobrom e, izvješću na odrađenom radu. Već smo surađivali kada je bilo riječ o svemirskom tržištu i mislim da je dobro da je gospođa Krel nastavila taj red. U rezoluciji mi smo tada zatražili od komisije da se svemirska tehnologija u okviru programa Galileo Copernicus još jednom provjeri i da se vidi na koji način se može e, to iskoristiti. Komisija je umeđu vremenu dala nove prijedloge koje zapravo još, e, kod kojih još nije napravljen takozvani space e, check. Primjerice ponekad kada je riječ o telekomunikacijama, a također i druge aspekte koje je gospođa Krel ovdje spomenula i koji su veusko vezani sa ovim pitanjem, kao primjerice povezivost preko satelita, ali to mora biti biti kompatibilno sa 5G mrežom i to mora omogućiti pokrivenost u celokupnoj Ruskoj uniji. To je vrlo važan aspekt. Nadalje, uistinu mi je drago da E, ovo izvješće podsjeća na e, reviziju programa Leo i e, Kopernikus i ima nešto što bismo trebali koristiti, dakle da koristimo ovo, sve ovo kako bismo pojačali samu sigurnost programa Kopernikus. Gospođa Krel ovdje još jednom potiče na suradnju sa trećim zemljama, a ja bih ovdje još jednom apelirao i rekao da zapravo surađujemo sa Ujedinjenom kraljevinom koja je još uvijek naš velik partner kada je riječ o svemirskoj industriji. E, potom SST i zatkom e, e, usluge. Naša politička skupina i daje prednost među državnim dogovorima umjesto otvaranja novih europskih programa. No, u svakom slučaju, zahvaljujem izvjestiteljici sve najbolje. Hvala i hvala vam što ste se držali dodijeljenog vam vremena. A sada gospođa Van Neuhausen. Hvala lijepa. I ja ću se za početak zahvaliti gospođi Krel koja je vrlo dobro radila. Hvala i na dobroj suradnji. E, svi smo zajedno razgovarali s dionicima, to je bio vrlo dobar početak. Mislim da je ovaj prijedlog izvješća vrlo uravnotežen u kojem se govore o svim e, bitnim e, pitanjima ako želimo da Europski svemirski program bude uspješan. Htjela bi se osvrnuti na neke aspekte izvješća. Jedna je povećana izdvajanja za e, e, istraživanje i razvoj u okviru okvirnog programa broj 9. To je vrlo važno, vrlo je važan taj proračun kada govorimo o satelitskim komunikacijama i e, istraživanjima za lansirne rampe i tako dalje. Ali, ako želimo biti u prvim redovima moramo financirati istraživanja. Drugo je morate financirati ono za što se zalažete. E, zašto mi i dalje kupujemo podatke izvan e, Europe i zašto ne koristimo telefone koji su usklađeni s normama Galileo? To bi već bilo jako dobro kada bismo tako postupali već u europskim institucijama. E, treće, o tome je već govorila gospođa Krel, a radi se o e, kiber e, e, sigurnosti jer naša je infrastruktura, s obzirom da se radi o digitalnoj infrastrukturi, vrlo osjetljiva. I zato bi se trebalo za slučaj kibernapada imati odgovarajuće e, planove. I posljednja tema o kojoj želim govoriti vezana je za demokratsku potporu koja je potrebna za investiranje u e, svemir. Dakle, trebamo komunicirati o tome. Građani moraju shvatiti zašto je to značajno i kako je to dio njihovog svakodnevnog života. Prema tome, mislim da komuniciranje o svemiru e, mora biti vrlo dobro i jednostavno. A osim toga trebamo inspirirati djecu da jednog dana žele postati astronauti. I Mislim da ne bi bilo dobro i ne bi bilo održivo za budućnost da moramo zvati ljude iz trećih zemalja da rade u našoj svemirskoj industriji. Dodala bih još e, da također e, o našim glavnim programima trebamo obavijestiti mnoge, e, mnoga mala i srednja poduzeća i općenito industrijski sektor, jer oni ne znaju kakve im se mogućnosti otvaraju. Mnogi, na primjer, ne znaju da podaci iz programa Kopernik e, im stoje na raspolaganju besplatno. Hvala. Sada gospodin Kuliček u ime gungl Hvala gospodine predsjedavatelju. Imam nekoliko komentara, sitnih komentara. S pokosvećom Karel sam uvijek imao dobra iskustva, a i rasprava s drugim izvjestiteljima u sjeni je odlična. Nadam se da će to tako ostati i u budućnosti. Space je uistinu vrlo, nešto vrlo važno i uistinu moramo e, zahtijevati da se to i provede. A druga točka jesu e, brze veze koje omogućuju omogućavaju da i mjesta u najudaljenijim mjestima dobiju odgovarajuću pomoć. Ehm, istraživanje i razvoj podjednako tako važno. A kada je riječ o prometu, promet je nešto što se do sada nije spominjalo. No unatoč tome i ovdje postoje, mogućnosti za realiziranje takozvanog e kola, ali također i razne druge mogućnosti kada je riječ o ubiranju cestarina. Primjerice, ako e, zanemarimo stare, zastarjele sustave, tada programa Galileo i dotične aplikacije nam mogu pomoći da se cestarine ubiru na jedinstven način. Čemu naravno mogu postojati razlike od zemlje članice do zemlje članice. Međutim, riječ je o smjeru kojim želimo krenuti i možemo krenuti ako nam ta tehnologija ovdje na raspolaganje. A kada je riječ o djeci i mladima, tad mogu reći da u Češkoj već dugo vrijeme imamo program, jedan program i da program koji je osnovao, utemeljio i jedan od astronauta, a cilj tog programa jeste pobuditi zanimanje među mladima i djecom za svemir. Mogu postavljati pitanja, dobiti odgovore i pitanje koliko se tako nešto može uključiti u naš izvijek. Hvala. Gospodine Kuliček, sada gospodin Schaffhauser u ime kluba e NF. Hvala lijepa. Što da kaže? Prije svega radi se o istraživanju svemira koje je nešto što je u nadležnosti država, prvenstveno Francuske. Drugo imamo e, međuvladinu agenciju, Europsku svemirsku agenciju koju dakle moramo podržavati. A mjesto Europe je u isklađivanju, u financiranju onoga što je na razini međuvladinog a ne e, u uspostavljanju novog birokratskog e, organizma kao što je Galileo, e, koji se ne uspjeva upravljati i koji jednostavno ne ispunjava predviđene planove koje si je zadala Europa. Također moramo izuzetno paziti na probleme sigurnosti i obrane. Još jednom, nečega što je u potpunosti u nadležnosti država članica. Kada goda Europa tu intervenira, ona tu nije nadležna i pokazuje da zapravo ne uspije djelovati. Moramo s tehnološke strane e, mi nadzirati sve podatke i upravljati njima. I tu Europa još jednom nije pokazala da je u tome e, dobra. E, osobno sam radio na pitanjima mikro i mini satelita i vektora gdje moram reći da je Europa ispala iz igre. I još jednom pokazali smo da nismo bili u stanju pripremiti se za te nove tehnologije. Dakle, sve ono što je vezano za međudržavnu suradnju funkcionira, a ono što je vezano za federalnu razinu ne uspjeva profunkcionirati. Prema tome, zadržimo se na tome da um, podstičemo rad Europske svemirske agencije i to će biti jako dobro. A sada gospođa Majsner koja je izvjestiteljica za mišljenje odbora TRAN. Hvala gospodine predsjedavatelju. Da, dakle, gospodin Poček pa- je govorio već o prometu i kada govorimo o svemirskoj strategiji za promet, tu imamo velike učinke, nije to riječ samo o obiranju e, e, cestarina, nego je riječ upravo o digitalizaciji prometa, kako se to može odraziti e, na sprečavanje zastoja i tako dalje. To je ono što nam nužno treba. No kada je riječ o prometu, htjela bih iskoristiti o ovu jednu minutu koju na raspolaganju, da se osvrne na još jedno drugo područje, a to je pomorska politika. Tu imamo od odbora PEŠ zapravo i također i e, mišljenje. Međutim, kada je riječ o istraživanju mora, dobro, ne možete ne možete satelitima gledati što je ispod, ispod vode, ali možete pratiti sve aktivnosti na moru. Primjerice sve ono što je ilegalno, primjerice ilegalan izlov ribe, ispuštanje otpadnih voda o mora ili sliče, ili pak e, praćenje toka, dakle, morskih struja, promjena i tako dalje. Dakle, ovdje se ovaj, svemirska infrastruktura može koristiti upravo i u ovom vrlo važnom e, području području istraživanja očuvanja mora. Hvala, hvala, a sada gospodin Rubih. Hvala gospodine predsjedavatelju. Da, zapravo me, meni je vrlo važna strategija budućnosti e, i kako možemo ovo područje bolje organizirati unutar Europske unije. Suradnja među agencijama, tu je dovoljno prostora za djelovanje, nije samo GNSS u Galileju i su imamo ovdje agenciju ESA. E, I pitanje koje se ovdje postavlja jeste kako je, e, su oni svi po povezani sa nisom. Mislim da tu se mogu polučiti dobri sinergijski učinci e, ESA i time podjednako toliko pogođena i bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti imali ovdje komunikacijska strategija. Postoji li komunikacijska strategija? mogu li se start e, start-upovi, osnovna poduzeća na tom području nekako poticati? Europski institut za tehnologiju i to je vrlo važno. Može li se i tu djelovati na vrijeme, mogu li se novi digitalni standardi komunicirati na način e, koji će omogućiti da bude od prednosti za europsko gospodarstvo, da se da to može dobro integrirati. Ako imamo life scale implementation, to je nešto što će imati vrlo važnu ulogu, jer ipak je riječ o nastanku novih globalnih standarda i ovdje zapravo na koji način se upravo jesu li ovdje zajamčena i sva e, intelektualna e, prava na koji način način su ovdje definirani standardi, kako je to razvijalo, imamo li viziju za budućnost, kako možemo ove projekte pratiti za budućnost, ponaprije kada je riječ o e, kibernetičkoj sigurnosti. Tu nam je potrebne, su nam potrebne novi standardi, a komunikacija među postojećim agencijama je nešto što treba svakako poboljšati. Hvala gospodine Rubića, sada gospođa Mudi. Thank you. Yes, uh, firstly, uh, I would like to add my prije svega dopustite mi da i ja čestitam izvjestitelju na izvjestiteljici njezino izvješće zaista odlično. Bez obzira na to e, kada gledamo koji su prioriteti u Europskoj uniji, e, svemirska strategija može zaista dati nešto više na u odnosu na rad koji je već napravljen. Međutim, htjela bi se osvrnuti na neka pitanja vezane za otpad u svemiru. I to je zaista ključno pitanje, želimo li da programi budu učinkovitosti. E, htjela bih se e, također osvrnuti na istraživanje svemira koje se komisija u svom prijedlogu jedva dotiče. I isto tako o ograničenom proračunu. Mislim da je sasvim jasno da s obzirom na postojeća ulaganja i buduća ulaganja za programe u cifilne svrte, e, to je jedno, ali kada se radi o, o pitanjima obrane, tu države članice moraju dodatno investirati. Strategija komuniciranja moramo obavijestiti mala i srednja poduzeća što je za njih moguće, ali isto tako e, moramo nadahnuti i mlade generacije. I za kraj još jedna stvar o kojoj se govorilo. Meni bi e, zaista bilo jako drago da Ujedinjena kraljevina u budućnosti surađuje na ovom planu. To bi bilo dobro i za nas i za samu svemirsku strategiju. Hvala lijepa i samog sebe sam stavio na popis govornika. Jednostavno nas želim podsjetiti da europski program koji se odnosi na svemir ne smijemo ograničiti samo na Europsku uniju. Moramo surađivati sa Švicarskom, a nakon Brexita i sa Velikom Britanijom. Gospođa Meissner dala je dobar primjer koliko je ovo pitanje globalno, a gospodin Rubi je također govorio o e, svjetskim e, standardima. Moramo e, poboljšati suradnju sa Sjedinjenim državama, Kinom, Indijom, Japanom i drugim zemljama koje su prisutni u svemiru. Hvala, gospodin Eller sada. Mm, hvala. E, dopustite samo da neka naglasim da uistinu ovdje zahvalim izvjestiteljici na ovom vrlo bitnom pristupu. E, ovo je tema, postoji još jedna tema oko koje jednako malo se ne možemo odlučiti, a to je pitanja e, lasiranje novog obrambenog programa i ovdje se postavlja nekakva umjetna granica između svemirske politike politike i obremene politike. Mislim da upravo u tom kontekstu moramo razmisliti tome na koji način želimo govoriti o tome. Dugoročno gledano nećemo imati mogu, ne, um, europska zemljska politika neće moći preživjeti bez uske povezanosti, odnosno poveznice sa obramenom politikom. Imamo primjere jugoistočne Europe eh, i Azije gdje zapravo eh, to može imamo povezano između dva ta područja. Međutim, mislim da ovo dva područja moramo integrirati, razmišljati kako ih možemo integrirati, a nećemo moći kada je riječ i o obrambenom programu jednostavno um, otvoriti raspravu o svim mogućim industrijskim područjima, nego trebamo ponajprije razmišljati o tome i gdje možemo ni u kojim područjima ojačati europske, postojeće europske institucije. I tu sam ja, um, tu se zalažem za otvaranje rasprave o jednom novom istraživačkom obnovenom programu i to otvaranje u smjeru svemirske politike. To je nešto što e, će odgovarati i nužnosti, sigurnost i nužnosti Europske unije. Šta to možda ne možemo se vizualizirati u ovom trenutku. No u svakom slučaju ja sam vrlo zahvalan što bez ikakvih ideoloških pitanja možemo ući u tu raspravu i mislim da je ovdje pitanje koje, moramo raspravljati, to je pitanje kako možemo velike europske programe međusobno povezati. Hvala, a sada u ime komisije gospodin Da Silva. Merci beaucoup, monsieur le président. Europska komisija <clears throat> želi se prije svega zahvaliti izvjestiteljici gospođi Krell na ovom predlogu izvješća. Komisija smatra da ovaj e, prijedlog izvješća sasvim dobro e, uočava koji su prioriteti Europske komisije E, te koji su izazovi i rizici ove strategije. Jasno je da nam je glavni prioritet da na e, tržište e, već stavimo ono što je dio naše svemirske strategije i što će biti na dobrobit građana i e, cijele zajednice. Dakle, drago nam je da se smo ovdje u potpunosti saglasni s izvjestiteljicom. Druga stvar o kojoj su govorili zastupnici i koja je vrlo bitna jest provođenje te e, politike za svemir a u budućnosti ta politika će pozitivno utjecati na sve politike zajednice. Važno je znati s kojima se sredstvima raspolaže. Isto tako da postoji prava ravnoteža među pojedinim dionicima. Komisija podsjeća da su za svemirsku politiku odgovorne različite institucije, ovaj parlament, države članice, Europska komisija, Europska svemirska agencija, agencija koja je u Pragu i mislim da je vrlo važno također reći da je komisija pokrenula dijalog sa svim institucijama, uključujući i s europskim industrijskim sektorom radili smo na uključiv način kad smo izrađivali strategiju kako bismo uočili o kojim se prioritetima radi, kako bismo pojasnili prioritete te tko e, igra koju ulogu. Agencije, komisije, europskih institucija, država članica, Europske svemirske agencije. Dakle, tako smo postupili kako bismo na kraju došli do rezultata, a to je da europskim građanima to bude na korist, te da Evropska unija bude konkurentna i da e, imamo važnu i dobru svemirsku politiku za Evropsku uniju. U ovom času, dakle, komisija smatra da smo vam na raspolaganju za sva pitanja e, u svim fazama koje će rasprave koje će uslijediti, ali gospođa Krell je vrlo dobro uočila sve bitne aspekte e, koji su prioriteti, koji su problemi i moramo vrlo jasno reći i one aspekte gdje smo kritični i gdje komisija smatra da se stvari moraju mijenjati i zašto će biti potrebno da Europski parlament da veliku potporu kao i drugi e, kako bi se e, ovaj sektor razvijao na način koji je odgovara važnosti kojemu se e, treba pridati. Gospođo Krel, dobili ste velike pohvale, stoga daj vam još jednom riječ. Da, da, mislim da da je ovo bilo vrlo homogeno mišljenje koje smo čuli e, ovdje u odboru. U istinu bilo bi vrlo zahvalna kada bi zapravo sve ono što sam čula od vas, kada sam to dobila u obliku prijedloga izmjena i amandmana. Naravno, u izvješću smo vrlo ograničeni po pitanju što se možemo unijeti unutra, no um, radujem se vašim prijedlozima i radujem se sljedećem e, sastanku izvjestitelja u sjeni i raspravama sa Hvala. Hvala lijepa. Samo što vas obavistim da je rok za ulaganje amandmana 26. travnja, prema tome ne je ostalo još puno vremena. Sada ćemo preći na posljednju točku dnevnog reda, predviđeno je za danas ujutro, a to je procjena obzira 2020. godine e, kako bi u svjetlu preispitivanja e, moram reći da smo, e, je uloženo 373 amandmana na prijedlog e, izvješća. Nadam se da će se izvjestitelji u sjeni uskoro dogovoriti oko tih amandmana kako bi Europskoj komisiji i svim dionicima prenijeli e, jasnu sliku o tome. Pred nama je svega 45 minuta E, i što je kratko, a e, mi to je bilo zato što smo malo dulje e, glasali, odnosno raspravljali o tome. Dajem odmah riječ izvjestiteljici gospođi Ruiz na tri minute. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Imamo malo vremena, rekli ste da smo dobili 372 amandmana ja zaista smatram da ćemo moći doći do dogovora budući da se u većini amandmana govori samo o određenim dodacima i ja sam sigurna da ćemo se uspjeti dogovoriti u zemu tome. Neću sada govoriti o pitanjima o kojima se slažemo, ali ću samo napomenuti dva pitanja koja su još uvijek otvorena i u vezi kojih e, postoje određena različita mišljenja. Mi na tim pitanjima moramo sada raditi kako bismo riješili e, naše nesuglasice. E, moramo uzeti u obzir i velike industrije, također znanstvenike i druge dionike. Dakle, o kojim pitanjima se ovdje radi? Najprije sama procjena ovog programa. Kao što sam eh, rekla, u ovom programu izvrsnost eh, mora biti u prvom planu. Tu uzimamo i zemljopisne kriterije koji se također eh, vrednuju. Ono što moramo sada učiniti je još više naglasiti izvrsnost na razini Europske unije. Mi imamo iskustvo s kojim raspolažemo, ali sada moramo raditi na osnivanju još većeg broja e, europskih centara izvrsnosti u kojima će raditi naši znanstvenici. E, također se ovdje sada moramo osvrnuti na pitanje roda. E, znamo da na raspolaganju imamo uredbe i izvješća Europskog parlamenta u kojem se traži veće sudjelovanje žena na području istraživanja. E, tu još dosta toga moramo uraditi. Obzor 2020 ima za cilj poboljšati europsko gospodarstvo. To je dobro, ali ne možemo se samo osvrtati na gospodarske aspekte, moramo učiniti još više od toga. A što je sa industrijom? Ovdje moram napomenuti da je proračun e, za 2020. godinu ograničen, te ga moramo iskoristiti na racionalan način. Velike industrije tu mogu odigrati jako bitnu ulogu kako bismo naglasili europsku dodatnu vrijednost i mislim da u tom smjeru trebamo sada raditi. Moramo se zalagati za još veće sudjelovanje industrija u skladu sa e, postotkom e, PDB-a. Za sad sad e, ulaganje industrija predstavlja 55%, ali mislim da bismo taj postotak trebali povećati na 65% posto ukoliko je to moguće. Dakle, to su ta dva jako bitna pitanja o kojima se još uvijek nismo dogovorili. Nadam se da ćemo doći do konsenzusa i spremna sam surađivati sa svim e, zastupnikama, a sada ću vrlo rado čuti što o tome misle e, izvjestitelji u sjeni. Za pučane, gospođa Kudrička. Imate dvije minute na raspolaganju. Hvala najljepša, gospodine predsjedavajući. Za nas je također jako bitno doći do kompromisa. Mi smo, na primjer, e, predložili 117 e, e, predloga izmjena za ovo izvješće. Najprije smatram da moramo imati e, proračun za e, znanstvenu industriju. Mi smo predložili 120 e, milijuna eura, više nego što je parlament tražio nedavno od komisije. Isto tako smatram da moramo uspostaviti ravnotežu između velikih i malih znanstvenih projekata tu također bismo htjeli postići kompromis. Želimo zadržati sadašnju strukturu programa uz uvođenje određenih pojednostavljenja. Nadam se da ćemo moći doći do kompromisa i po tom pitanju. Ne smijemo zaboraviti ni socijalne izazove što traži veću sinergiju između programa. Tražimo i veću javnu potporu, a moramo se osvrnuti i na e, niske pokazatelje uspješnosti. Mislim da trebamo ostvariti bolju suradnju između znanstvenog sektora i industrije, da trebamo raditi više na istraživanju u suradnji i uz pomoć privatno-javnih e, partnerstava, trebamo uključiti više mala i srednja poduzeća i e, trebamo razmišljati o poticajima koje mogu dati industrije. Također, ne možemo e, nametati koncept otvorene znanosti e, industrijama jer je to nešto što može ugroziti konkurentnost. Moramo raditi dakle na većoj izvrsnosti, na većem e, sudjelovanju, na boljem korištenju fondova od strane država članica i na kraju Mislim da znanstvena izvrsnost treba biti prioritet u ovom programu. Hvala najljepša. Sada gospodin Vane Bosuit e, u ime kluba EKR. Er. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Mi smo već imali priliku raspravljati o ovom programu Obzor 2020 i Nadam se da ćemo imati još takvih rasprava u budućnosti. E, zadovoljni smo onim izvješćem i izvjestiteljice. Mi smo dodali neke amandmane kako bismo nadopunili ono što je predložila izvjestiteljica koje se ovom prilikom zahvaljujem. Želim samo napomenuti tri točke. E, prva se tiče administrativne odgovornosti za europske programe. Europska komisija je već e, dosta toga učinila na ovom području, ali e, još je potrebno uvesti administrativnih pojednostavljenja, e, naročito za europska poduzeća, a ne samo za Europsku komisiju. Europski programi se moraju koristiti na lakši način od strane poduzeća, što znači da i poduzeća moramo više uključiti u ovaj program Obzor 2020. I također moramo zajamčiti da više poduzeća uživa prednosti koje nudi ovaj program to je jako bitan element. Dalje, glede sustava vrednovanja u dvije faze. To je jako koristan instrument u odnosu na prethodne sustave vrednovanja koje smo imali. Ali i dalje vjerujemo da e, previše sudionika prelazi u drugu fazu, te smatram da bismo trebali strožije ocjenjivati programe u prvoj fazi. I na kraju se postavlja pitanje prevođenja pitanje e, istraživanja koja u prevelikoj mjeri ostaju na razini sveučilišta. Mislim da ih trebamo e, konkretizirati u većoj mjeri. U tom smislu se treba koristiti veći poduzetnički kapital koji se e, može koristiti naročito e, se o tome može razgovarati na vijećima za istraživanje i razvoj. Mi zaista se nadamo da ćemo uspjeti i postići e, kompromise za svih e, ovih 247 e, amandmana i nadamo se da će komisija sasvim jasno shvatiti što mi očekujemo od obzora 2020 i budućih istraživačkih programa. Hvala najljepša. Sada gospođa Viring u ime kluba ALDE. Hvala gospodine predsjedavajući. Moram reći da sam ugodno iznenađena činjenicom da smo dobili skoro 400 amandmana. To nam samo pokazuje koliki je interes e, u istraživanju i razvoju EU i to je nešto što trebamo zaista pozdraviti. S druge strane, E, znam da u među ovim amandmanima postoji dosta zanimljivih ideja i nadam se da ćemo e, uspjeti postići kompromis. Ja sam zajedno sa drugim kolegama iz mog kluba također predložila određen broj e, amandmana. Za nas je bitno jasno reći da je ovo okvirni program za istraživanje i razvoj i da treba predstavljati veliku dodatnu vrijednost za države članice. Ne radi se samo samo o prikupljanju e, većih izvora za financiranje, već e, i o jačoj prekograničnoj suradnji. To je nešto što je e, jako važno za sve sudionike. Također, kriteriji za izvrsnost predstavljaju temelj ovog programa. Ako se osvrnemo na deveti okvirni program, vidjet ćemo da su to aspekti koji su zadržani i u tom programu, a znam da su mnogi kolege koji su zajedno sa mnom radile na ovom pitanju su rekli da među kriterije trebamo uključiti i zemljopisne kriterije. Naravno, kriteriji izvrsnosti se mora primjenjivati, ali s obzirom na našu prethodnu raspravu, jasno je da moramo uzeti u obzir ono što je rečeno u amandmanima o dodatnim kriterijima. Mislim da je ovaj E, program Obzor 2020 dobar instrument koji se može koristiti u okviru kohezijske politike i da trebamo uspostaviti veću sinergiju između strukturnih fondova. Trebamo učiniti još više kako bismo e, ispunili jaz koji postoji između programa EU 2013. i 2015. 2030. do 2050. E, mislim da e, se ovim programom ne može financirati samo temeljno istraživanje, već e, i druga vrsta istraživanja i moramo tu postići dobru ravnotežu. Moramo jednako postupati prema svima uz postaviti ravnotežu između različitih TRL-ova i e, uključiti sva poduzeća. Ponekad mala i srednja poduzeća mogu izvući veliku korist e, iz ovog e, programa. Više od dvije trećine e, naših troškova se financira od strane poduzeća. To je ogroman, ogromna suma i to moramo uzeti u obzir. Moramo također vidjeti na koji način raditi vrednovanje E, programa, e, što smo također predložili u amandmanima. Veselim se suradnji sa izvjestiteljicom i izvjestiteljima u Sjeni i nadam se da ćemo sasvim jasno reći e, koji je smjer u kojem Europski parlament želi ići što se tiče ovog programa. Hvala najljepša. Sada gospodin Delunde u ime zelenih. Hvala gospodine predsjedavajući. Klub zelenih pozdravlja nacrt ovog predloga. Mislimo da se radi u ravnoteženom predlogu i slažemo se s većinom onog što je izvjestiteljica rekla. No, e, želimo naglasiti samo određene aspekte koje smo mi izrazili u našim amadmanima. Mi zaista želimo da u Europi prioritet predstavlja istraživanje za borbu protiv klimatskih promjena. Naročito s obzirom na činjenicu da e SAD predviđa e, velike rezove za institucije koje se bave ovom vrstom istraživanja. Drugo, želimo napomenuti važnost e, temeljnog istraživanja, naročito na sve učilištima. E, budućnost Europske unije ovisi o ovom pitanju i e, svi fondovi za e, istraživanje i razvoj se trebaju uskladiti i trebaju izdvojiti sredstva za održive projekte. I na kraju, kroz određene amandmane želimo podsjetiti države članice na obećanja koja su dala e, kako bi postigli cilj od 3% ulaganja u ovaj program, 3% BDP-a i također se nadamo da će e, veći udio e, ulaganja biti postignut od strane e, velikih industrija. Hvala najljepša sada gospodin Boreli u ime FDD-a. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Kada smo pripremali amandmane. Imali smo e, na umu poboljšanje ovog programa uzimajući e, u obzir e, važnost ovog programa za gospodarski razvoj. Znamo da nije ista situacija u svim sektorima Europske unije, to moramo imati na umu kada vrednujemo programe kako bismo vidjeli kakav program može imati kakav utjecaj na naš kontinent. Mi smo još uvijek daleko od ciljeva e, strategije e, ciljeva i strategije 2000, Europa 2020 e, poduzeća E, su naročito mala i srednja poduzeća veoma su često isključena iz ovog programa što je šteta naročito što se ponekad radi o e, poduzećima koja imaju veliko iskustvo i koja bi zaista mogla sudjelovati u e, ostvarivanju ciljeva iz programa Obzor 2020. Znači da moramo sada imati mnogo ravnopravniju raspodjeljenost financiranja programa, zemljopisnu raspodjeljenost i moramo također vidjeti e, koji programi će se financirati, do koje mjere i koliko ti programi traju. Moramo također imati i nacionalne kontaktne točke kako bismo olakšali e, pristupanje ovom programu malim i srednjih poduzeća. Zaključno želim napomenuti e, značaj velikih, e, malih i srednjih e, poduzeća za ovaj program. Mi zaista smatramo da trebamo olakšati pristup ovom programu malim i srednjim poduzećima. Trebamo im olakšati pristup financijskim sredstvima jer određeni broj jer broj projekata raste iz godinu godinu, a nažalost za vrijeme e, odabira projekata mnogi od njih su ostavljeni po strani. E, moramo također više raditi na procjeni učinka e, predloženih programa i tražiti veće sudjelovanje poduzeća E, i veći poduzetnički kapital. Tražimo da se e, postupak e, odabira projekata vodi na transparentan način i da se obaveste osobe o odbijenim ili prihvaćenim programima. Mi zaista smatramo da je to jako važno za ostvarivanje punog potencijala ovog programa Obzor 2020. Hvala najljepša, a sada imamo eh, gospodina Helera koji se također javio za riječ. Dopustite da se kao prvo zahvalim izvjestiteljice koja je morala s jedne strane napraviti e, reviziju obzora 2020, s druge strane uzeti u obzir i pripreme za deveti okvirni program. Ja bi se svojim komentarima htio osvrnuti na budućnost i osvrnuti se na nekoliko točaka. Kao prvo, moramo e, sada razmisliti s obzirom na cijeli niz stvari koje želimo napraviti i novce koje imamo na raspolaganju, kako je to zapravo u odnosu jedno s drugim. Ne možemo zapravo e, htjeti povećati sve više, e, dakle raditi sve više, davati veće poticaje, s drugom nemamo. U sedmom okvirnom programu e, troškovi za neodobrene projekte srednjih i malih poduzeća iznosili su polovicu onoga što je uopće stajalo na raspolaganju za srednja i mala poduzeća. Dakle, ova niska stopa odobrenja je zapravo nevjerojatno nevjerojatno. Dakle, s jedne strane trošimo e, nevjerojatno puno na nešto e, što iznose samo jedan sitan postanak, postanak onoga što se napravi. Dakle, tu treba zapravo razmišljati želimo li velikoj industriji dati 125% poticaja za istraživanja ili to želimo napraviti na drugi način. Drugi problem, već se govorilo o tome i ako smo iskreni, onda upravo ovo pitanje ekscelentnosti kao jedno od glavnih načela i e, teme vezana po izazovi u e, ravnopravnosti spolova te također inovacije sa unutar Europe. I tu moramo biti iskreni. Ja jasno kažem da situacija u kojoj se projekt ocjenjuje a pri tome se ne uzima e, to da je to, ne uzima najbolji projekt, nego imamo kriterije e, koji dovode do toga da se odabire na kraju ne najbolji, nego loži projekt. To je zapravo nešto što moramo preispitati. Nadalje, mi se ne možemo skrivati iz ovog načela ekscelentnosti, e, jer mi zapravo ne uzimamo u obzir i to da potičem, trebamo poticati žene u znanosti imamo. E, e, izgubit ćemo 60 tisuća istraživača i znanstvenika, a jedini e, razlog za to je što ženama ne dajemo mogućnost da naprave ravnotežu između svog poslovnog života i privatnog života. Dakle, istraživačice su te koje na, gubimo nakon 5, 6, 10 godina jer ne mogu uspostaviti ovu ravnotežu. Mislim da bi uistinu u bilo važno da e, još jednom stavimo pod upitnik ovo načelo ekscelentnosti, da razmislimo još jednom o kriterijima. Ista riječ, ista riječ je kada govorim, slično imamo i kada govorimo o e, teritorijalnoj uravnoteženosti. I ponovno kažem, ne smijemo se skrivati iza ekscelentnosti i ne smijemo se dozvoliti da imamo inovacijski jaz u Europi. Moramo ulagati više e, za obrazovanje, e, i to ne samo kada je o ekscelentnosti, nego trebamo ulaganje i u cijenjene programe. Već smo to i učinili, no za u buduće će nam trebati više novca. Evo, ukratko i posljednje točke. Dakle, vrlo je važno da ovdje zapravo e, jačamo e, određene e, svoje skupine e, dionika. Važno je da e, imamo visoku vidljivost, važno je da jasno navedemo teme ugoza za koje se zalažemo i tu su nam potrebni instrumenti kao što su nagrade za inovativnost. Nadalje, moramo također naći rješenje i za e, Brexit kada govorimo o e, novom e, devetom okvirnom programu i nadalje e, diplomatija, dakle, to je također nešto o čemu moramo razgovarati i nadalje ja zapravo ovaj fast track za koji je parlament od uvijek se zapravo zalagao da je to ono što nam treba. Potrebno je što više horizontalni bottom up projekata, treba nam veća fleksibilnost i moramo imati mogućnost prilagodbe na nova vremena i nove izazove. Isto tako i kada govorimo o geografskoj ravnoteženosti. Ne možemo imati jednu malu zemlju koja će imati tri četiri ekscelentne teme, a onda mora čekati nekoliko godina da se jedna od tih tema uopće tematizira. Dakle, potreban nam je instrument eh, koji će nam omogućiti da potičemo one eh, koje e, želi, e, one kojima želimo zajamčiti povezanost na europski program ekscelentnosti. Hvala kolega, ovo je bilo predugo, tako je, gospođa Toja. Grazie Presidente. Voglio innanzitutto apprezzare il lavoro della collega ja e, zaista cijenim rad kolege Kapezona i kao što je već rečeno, ovo je stvarno jako dobro i mislim da će biti vrlo značajno za parlament. To je važno jer je obzor 2020. jedno od najsnažnijih programa Europske unije sa najviše ulaganja. Prema tome e, imamo obavezu da tom programu omogućimo da dobije sve ono što je potrebno. Kako bi se ostvario rast, gospodarski rast i socijalni rast našeg kontinenta. Mislim da je važno krenuti od E, onoga što je rekla Kapezon i što su rekli e, drugi. A to su zapravo ulaganja koja su zaista važna i na Europskom vijeću o istraživanju se o tome govorilo i rečeno je koliko je bitno ulagati u temeljna istraživanja jer vodi do drugih e, istraživanja i vodi do inovacija koje su vrlo bitne treba dakle izdvojiti značajna sredstva. E, kao što sam to učinila i u amandmanima kojima sam uložila, želim govoriti o inovacije, industrije i u transferu tehnologije naših otkrića. E, moramo e, valorizirati i u okviru programa Obzore 2020. I lučiti s jedne strane ulaganja e, za istraživanja na sveučilištima i s druge strane izdvajanja kako bi se u industriji rezultati istraživanja primjenjivali. Programi rada i različiti postupci u komisiji s vremenom su definirali e, programe, ali mislim da se glas parlamenta treba puno više čuti. Moramo reći koji su naši prioriteti. Primjerice, vrlo značajna tema starenja europskog stanovništva. To je jako bitno za budućnost. Sva istraživanja koja su vezana za bolesti, dječje bolesti i rak, Europska unija mora dakle e, tu intervenirati. Treba se istraživati na planu zdravstva. I svi e, zdravstveni instituti koji puno istražuju, to je nešto što je zaista velika dobrobit Europske unije. Trebamo ih podstaći da međusobno surađuju. treba puno istraživati i to će onda dati rezultate da bismo se mogli uspoređivati sa recimo e, Sjedinjenim državama. I sada još nešto brzo, nekoliko specifičnih tema i koji su vezane za postupna pitanja, ali važna za nas. Vrlo kratko. Kao što je jedan od kolega rekao, ja dijelim to mišljenje, mi ćemo ovim dokumentom, moramo ti reći komisiji i svima onima koji biraju e, projekte, da moramo unaprijed znati koji su kriteriji vrednovanja. Često se ne zna koji su bitni elementi e, onih e, oni koji vrednuju. Jer to je važno kada se podastiru projekti, da se zna na koji način i zašto neki projekt je izabran, a drugi nije. Treba više transparentnosti i treba objaviti e, što se traži. To je nešto e, što je zaista jako bitno. Druga stvar, kao što je rekao kolega Eller, moramo riješiti ono što nismo bili u stanju riješiti do sada, niti mi, niti komisije. Postoje vrlo značajne E, značajni instituci, međuvladini instituti, primjerice ima jedan o, e, institut za fiziku u Trstu, koji jednostavno e, radi postupovnih pravila nisu u stanju se prijaviti na natječaje, što bi se zaista trebalo promijeniti jer su to izvrsne institucije. još nešto, moramo se zalagati e, da se razrađuju podaci za istraživanja. Tih podataka već ima i e, ne treba se svaki puta kretati od početka od nule, već treba surađivati na razmjenih podataka kako bi se isti podaci mogli koristiti za različite istraživanja. Hvala gospođo Tojac, sada gospođa Mude ima riječ. Hvala najljepša. Evo ja želim se samo zahvaliti izvjestiteljici. Radi se o jako e, dobrom izvješću. E, ovdje smo naglasili sve ono što smo do sad uradili u programu e, Obzor 2020. Tu smo naglasili i pitanja izvrsnosti. Rečeno je da je proračun ograničen i to je samo dio problema s kojima se suočava ovaj program i e, smjer u kojem moramo ići. Dakle, moramo ojačati ovaj e, proračun. I na kraju Aspekt e, roda je također spomenut e, u izvješću i mislim da je to zaista važno. Vraćamo se na ono što smo rekli i za 2015. godinu e, i kao što vidimo to pitanje još uvijek nije riješeno. Hvala najljepša gospođo Mudi. Ja sam također se upitao na popis govornika. Želim dati dva opća komentara. Jedan od njih je taj da ovo neće funkcionirati ako države članice ne postignu cilj od 3% BDP-a. Europska unija je još daleko od toga. Neke zemlje taj cilj jesu postigli i otišli su čak i dalje od toga, ali većina zemalja je ispod cilja i moram ovom prilikom podsjetiti države članice da moraju ispuniti svoja obećanja. Drugo što želim reći je činjenica da je u nedjelju održan e, marš u cijelom svijetu za znanstvo. E, ja sam e, sudjelovao na njemu u Berlinu gdje je bio velik broj ljudi i imam dojam da se veoma često zanemaruje znanstveni rad i to je nešto zbog čega mi je jako žao i da e, veoma često se zloupotrebljavaju znanstveni e, dokazi i mi imamo e, takvo iskustvo čak i u ovom domu. Ja želim zato zatražiti od kolega iz ovog odbora da se bore protiv toga, jer ako se mi ne budemo borili protiv toga, tko će to učiniti? Ja zaista mislim da ne smijemo ignorirati znanstvene e, dokaze e, niti u jednom od područja. Želim se zahvaliti svima i sada predati riječ e, komisiji iz glavne uprave za istraživanje. Hvala najljepša što ste nam eh, dali eh, riječ. Mi smo zaista zahvalni na potpori koju smo dobili od ovog eh, doma i vidim da su članovi odbora ITRE zainteresirani za obzor 2020. Vi ste tražili povećanje proračuna u određenim amadmanima što pokazuje koliko vam je važan ovaj program. Obzor 2020 je uspješan program. Dobili smo povratnu informaciju od dionika kroz javne e, e, javne konzultacije, ali isto tako smo i e, organizirali sastanak u svibnju na kojem ćemo reći da jesmo postigli ciljeve iz E, programa Obzor 2020. Mislim da se trebamo temeljiti na znanstvenim e, dokazima, a ne e, da se temeljimo na alternativnim činjenicama. Naravno, potrebna je veća sudjelovanje industrije, potrebna je bolja sinergija sa drugim programima i tako dalje. Dakle, sve što je rečeno u amandmanima. veselimo se izvješću izvjestiteljice i e, također amandmanima i e, zaista mislim da je dobro što se e, usredotočavamo na izvrsnost jer je to temelj europskog programa za istraživanje i razvoj E, mislim da trebamo se usredotočiti i na otvorenost u mnogim područjima, ali naročito otvorenost sudjelovanja svih dionika u našem društvu koji moraju e, sudjelovati u ovom programu kako bi ovaj program bio uspješan i ponosni smo na činjenicu da 50% sudionika ovog programa su e, novi sudionici u odnosu na prethodni sedmi okvirni program. Želimo se zahvaliti odboru ITRE koji je e, ojačao utjecaj ovog e, programa za znanost, ali isto tako i gospodarstvo i općenito utjecaj na društvo. Dakle, hvala vam svima. Hvala najljepša i vama. Gospođo Ruiz, e, sada vama predajem riječ nakon svih ovih e, riječi i pohvale ako želite još zaključno nešto reći. Hvala. E, ja se samo želim još e, zahvaliti svim kolegama koji su dali konstruktivne komentare i mislim da smo kroz ovu raspravu naglasili važnost ovog programa za budućnost Europe. Nadam se da ćemo nastaviti raditi u ovoj dobroj atmosferi i da ćemo doći do konsenzusa. E, nadam se da ćemo uspjeti raditi sa svim e, sudionicima kako bi mišljenja svih klubova zastupnika bile predstavljena u našem izvješću o ovom programu i kako bismo imali jedinstven e, pristup za budućnost. Hvala najljepša, dame i gospodo. Ovim ćemo zaključiti jutrošnji sastanak. Želim vas samo još podsjetiti da ćemo ovom izvješću e, glasati na odboru 29. i 30. svibnja. Hvala vam svima i vidimo se poslije podne.